Dragi kolege, molim vas sjednite. Započet ćemo sa euro zasjedanjem. Gospodine Janko, izvolite. Hvala, dragi prijatelji, dragi kolege. Želim vam dobrodošlicu. Velika mi je čast su, biti supredsjedatelj zajedno sa gospodinom Galtierijem, predsjedatelj ovog dijela zasjedanja. Dragi prijatelji, želim vam se obratiti s par riječi. Dakle, danas počinjemo stvarati platformu za našu raspravu. Dakle, današnje zasjedanje se bavi dakle 20 godina eura i budućnošću. Zahvalni smo e, današnjim govornicima koji su dakle jako važni. Imamo gospodina Sentena, predsjednika Eurogrupe, gospodin Louis de Guindos, potpredsjednik Europske središnje banke, Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarska i financijska pitanja, oporezivanje i carine. Zahvalni smo im što su pristali sudjelovati na današnjem e, sastanku o ključnim i politički osjetljivim temama. Dakle, Evo samo par riječi o logistici. Dakle, prije nego dam riječ govornicima, želim naglasiti na funkcioniranje, dakle, i javljanje za riječ. Dakle, najprije želim naglasiti da, kao što je to uobičajeno, učinit ćemo sve što je moguće kako bi što veći broj sudionika mogao uzeti riječ, čak iako nam je vrijeme sastanka jako e, ograničeno. S obzirom na veliki broj sudionika, molim vas da e, shvatite da nakon uvodnih e, obraćanja vjerojatno neće biti moguće danas da svi dobiju riječ. Iz tog razloga vas ljubazno molim da se ograničite na dvije ili maksimalno tri minute, a vidjet ćete isteklo vrijeme na ekranima. Ovisno o tijeku rasprave možda ćemo morati i postrožiti pravila e, dužine govora. Na stolovima imat ćete e, dakle e, karte za, odnosno obrazce za javljanje za riječ. Ukoliko se želite javiti za riječ, molim vas da popunite taj obrazac i dajte ga poslužiteljima. To se to vrijedi i za članove nacionalnih parlamenta i za zastupnike Europskog parlamenta. Općenito govoreći nastojat ćemo podijeliti dakle eh, eh, javljanje na sljedeću na sljedeći eh, način, dakle dva zastupnika nacionalnih parlamenta, zatim jedan član Europskog parlamenta. Dakle, ukoliko evo nastojat ćemo dakle postupati po tim načelima. A sada vas molim, evo, htio bih povezati učerašnju i današnju raspravu i molim vas da budete transparentni, iskreni u pristupu i da pokušamo zajednički shvatiti što, kako je razdoblje pred nama Dakle, danas imamo, da tako kažemo, ovaj makroekonomski pristup, ali imamo i nove institucije, kao što je novi opći ravnatelj, novi ministri, novi plan puta, program reformi u, za svaku državu članicu koji su namijenjeni istraživanjima, ulaganjima, istra, e, ljudskom kapitalu. No, juče smo uvidjeli da smo govorili o jedinstvenom tržištu, ali vidimo da postoje države članice koje su e, koje imaju bilateralne dogovore koji utječu na cijene. Vidjeli smo jučer da je broj zaposlenika povećao, ali broj sati smanjen je i kvaliteta pojedinih e, pojedinačnih ugovora je slabija. Danas uviđamo da postoji poteškoća u borbi protiv e, prijevara, u te za izbjegavanje plaćan poreza i pranja novca na europskoj razini i gubi se milijarde, stotine milijardi eura. Juče smo također vidjeli da da postoje poteškoće za stvaranje mehanizma jamstva za banke i tu su brojne teme koje su pred nama, tako da vas pozivam i molim da predstavite svoje prijedloge, observacije, kako bismo mogli na kraju doći do sukusa novih reformi Europske unije. A sada vam je čas da predam riječ gospodinu Gualtieriju, koji će nam predstaviti govornike. Hvala. Mislim da je današnja rasprava i proslava, jer slavimo 20 godina eura, dakle to nije samo proslava, to je mogućnost da se e, podvuče crta, da vidimo što je ostvareno i da vidimo koliko toga još trebamo napraviti. I jako mi je drago što imamo ovakve uvažene goste. Danas vam svima želim zahvaliti što ste došli i siguran sam da ćemo imati jako zanimljivu i živu raspravu. Dobro, dakle, prvi govornik, gospodin je Mario Centeno, predsjednik Eurogrupe, Euroskupine. Izvolite, imate 10 minuta na raspolaganje. Izvolite, gospodine Centeno. Dobro jutro, hvala predsjedavajući eurozastupnici, zastupnici nacionalnih parlamenta, potpredsjedniče Europske središnje banke, povjereniče, dame i gospodo. Velika čast eh, biti nas s vama danas kada obilježavamo 20. 20. rođendan eura i kada govorimo o njegovoj budućnosti. Ovo je drugi put da sudjelujem u eh, parlamentarnom tjednu i doista cijenim ovu inicijativu i naše razmjene gledišta. Učinkovita ekonomska i fiskalna koordinacija u, sa eurom jako je važna. Euro danas nije samo simbol europskog identiteta, već i druga najzastupljenija valuta. Podrška jedinstvene valuti, jedinstvenoj valuti među e, europljanima jedna na najvišoj razini, na razini koja još nije zabilježena u prethodnih 20 godina, no situacija uvijek nije tako laka. Nacionalni i dug, dugovi su e, ukazali na propuste u arhitekturi ekonomske monetarne unije. I vrijedi za nacionalni dug i krizu, no e, odlučujuće političke odluke su nam dale jake euro. Jedinstvena valuta danas je više nego ikada ranije čvrsto sidro za e, gospodarski rast i za zapošljavanje. Naš cilj je da se postaramo da ekonomska i monetarna unija bude sposobna za sutrašnjicu. Današnji rad mjesto je gdje su odavno uspostavljene konvencije gdje se dovode u pitanje, gdje tehnološka inovacija dolazi do neviđene razine, gdje e, svjetsko, svjetska konkurencija je užasno jaka. Dakle, ti izazovi koji imamo pojačani su populističkim jačanjem populizma. E, usprkos e, niskoj razini zapošljavanja 20 i dva konsekutivna eh, uzastopna kvartala gospodarskog rasta su za nama. Dakle, moramo vidjeti kakva je situacija. Mi očekujemo da ljudi mogu biti optimistični glede budućnosti, no vidimo da za 1,25% raste europodručje no nemamo optimizam i zato ne možemo čekati. Moramo učiniti gospodarstvo jačim, otpornijim i inkluzivnim. Kad govorimo o inkluzivnosti, treba, to je jako lako razumjeti. U prosjeku gospodarstva bilježe rast, ali prosjek može varati. Ljudi koji e, imaju male prihode, sve su brojni, a ako budemo omogućili inkluzivan rast, time bismo mogli poboljšati položaj većine, a ne manjine. Moramo započeti s konvergencijom. Svi građani u svim državama moraju to dobiti. Europa mora biti u stanju e, iskoristiti ovaj gospodarski rast. Puno je koraka pokrenuto, pokrenuli smo ovaj bankovnu uniju, uspostavili smo mehanizam za e, stabilnost, poboljšali smo koordinacijsku politiku i usvojili e, brojne e, zahtjevne reforme na nacionalnoj razini. to je od, od, bilo presudno za stabilnost, ali nije dovoljno Euroskupina intenzivno radi na produbljenju ekonomske i monetarne unije. Taj rad e, omogućuje da dođe do sporazuma na sastanku e, u prosincu prošle godine, što je omogućilo dakle, stabilizacijski mehanizam i backstop za jedinstveni sustav rješavanja, e, fond za rješavanje banaka, što je jako važno za bankovnu i monetarnu uniju. Čelnici su e, rekli da je potreban instrument za konvergenciju i tržnu i konkurentnost. Euroskupina radi na pružanju konkretnih rezultata u lipnju sljedeće, godine. Narednih tjedana i mjeseci bavit ćemo se trima ključnim točkama. Najprije treba pripremiti amandmane za e, ugovor o uspostavi e, novog mehanizma. Zatim omogućiti nekoliko e, dodatnih elemenata za bankovnu uniju. Moramo naći rješenje isto tako za pitanje likvidnosti i rješavanja. I time ćemo pokazati ključ, imati ključne elemente. Ovo sve je prekretnica u povijesti eura, moramo biti svjesni toga. Ja sam čvrsto uvjeren da će ovi instrumenti biti ključni dio budućnosti eura. U prosincu naši čelnici su jednoglasno odlučili uspostaviti ovaj mehanizam i do toga je došlo zbog e, zajedničkog razumijevanja da postoji e, problem e, sa našom valutom. Dakle, moramo imati jedinstvenu monetarnu politiku sa namjenskim proračunskim sredstvima, što znači da proračunski instrument za europodručje treba doći u, e, pride uz instrumente koji su na raspolaganju, a to je opravdano našim zajedničkim politikama. Drugim riječima, mi ne govorimo ovdje o kozmetičkim e, prepravljanjima e, europskog proračunskog instrumenta. Ovdje se ne radi o podjeli jednog višegodišnjeg financijskog okvira u dva dijela. Jedna europska crta za europodručje, druga za eh, one koje to nisu. Ne, ovdje se radi o stvaranju namjenskog mehanizma za europodručje. Instrument mora imati dodanu vrijednost na spram onoga što danas postoji i povećati pri, privlačnost eh, europodručja. Pozitivni je aspekti su da su države članice se pridružile tom radu, a tom postupku E, mogu računati sa našom tehničkom i financijskom podrškom. Dodana vrijednost instrumenta proističe iz e, dva istovremena cilja koja ćemo nastojati ostvariti, konvergencija i konkurentnost. Dopustite da vam objasnim zašto ima smisla. Konvergencija je jedno od ključnih obećanja europske integracije, no za europodručje to ima i dodatnu vrijednost, dodatno značenje. Veliki disparantnosti e, među članicama europodručja može imati negativne posljedice za sve druge. Krize su pokazale da je opasnost preljevanja e, stvaran. S druge pak strane, institucionalna struktura i poslovni ciklusi su isto tako su učinkoviti što je bolja e, monetarna politika, a što su učinkoviti instrumenti monetarne politike, više koristi možemo imati od članstva u europodručju. Isto vrijedi i za konkurentnost. Dakle, očuvanje konkurentnosti je od ključnog značaja za sve države kako bi ostvarile, da, kako bi se nosile sa izazovima globalizacije i tehnoloških promjena. To je napose važnost za države članice europodručja koje ne, nemaju svoju, e, svoju svoj tečajnu razmjenu. Zato je važno da imamo konvergenciju i konkurentnost e, u i tu može intervenirati proračunski instrument. Jedno od važnijih pitanja jest kako će instrument podržavati konkurentnost i konvergenciju u europodručju. U europskom proračunu, osobito u e, VFO, postoji čitav niz instrumenata koji pokrivaju širok spektar ciljeva. E, dakle, ovi instrumenti će ići još dalje i dopunjavat će ono što već imamo. Po mom mišljenju ima smisla da kolektivno podržimo e, reforme koje će potaknuti produktivnost i omogućiti hitru prenamjenu resursa u cijelom europodručju. Financijski poticaji mogu pomoći da se kompenziraju troškovi koji su ponekad povezani u strukturne reforme poput e, reforme tržišta rada kako bi se nosili dozacijom također može imati smisla da kolektivno pojačamo ulaganja, osobito javna ulaganja, kako bi se pojačalo e, bruto potencijale, e, pardon, e, potencijale rasta određenih država i konačno i europodručja. Treba imati ciljane inovacije u istraživanje, obrazovanje, razvoj, infrastrukture, Dakle, ciljana ulaganja mogu dati doprinos e, po jačanju i mogućnosti konkurentno, e, prilagođavanja svakog e, nacionalnog tržišta i europodručja. Dakle, podrazumijeva se da proračunski instrument europodručja može popunjavati, samo popunjavati nacionalne politike, a ne zamjen, zamjenjivati ih. Dakle, uvijek se, e, će, se, će i dalje morati na nacionalnoj razini postojati zdrave, razumne i kvalitetne politike. Također gledamo kako financirati ovaj instrument. Postoje e, neke strepnje glede e, obima ovog instrumenta. Ja očekujem da će puno o tome biti riječi narednih, narednim mjesecima. Neki kažu da je ovaj instrument previše velik kako bi bio u, prihvatljiv, drugi tvrde da je premal kako bi bio e, učinkovit. Mene to previše ne brine. da li je važno kolika će količina novca tome biti namijenjena u Europi? Da, naravno, to predstavlja opterećenje za one stvari koje možemo napraviti, ali to nije od najvažnijih značaja. Ovaj instrument mora biti e, učinkovit, koristan, moramo pokazati da on može dati svoj doprinos e, ponovnom pokretanju motora konvergencije i poboljšanja naše konkurentnosti. Moramo se prilagođavati s vremenom i učiti iz eh, iskustva. Dakle, dugoročno ovaj instrument će se pretvoriti u ono što ćemo mi od njega napraviti. Nemojte eh, se zavaravati, taj instrument će biti jako važan. Dakle, ovim dolazimo do konačne dimenzije našeg rada, a to je upravljanje. Dakle, upravljanje ovim instrumentom eh, puno izgleda da je manje zanimljivo nego što to zavrijeđuje. Instrument će moći odgovoriti, dati odgovore na konkretne probleme europodručja a to je jako važno za fiskalnu ekonomsku konvergenciju. Po mom mišljenju, skupina treba imati e, treba vidjeti kako će ovaj instrument e, biti korišten. U izjavi iz prosinca jasno je rečeno da će ovaj instrument biti podvrgnut kriterijima i strateškim smjernicama država članica europodručja. Izazov koji je pred nama jeste da povežemo ta pravila u e, zdrav zakon, na zdrav zakonodavni način, a treba imati na umu da će to imati E, utjecaj na e, troškove i financije. I prije nego što zaključim, evo samo što nisam, dopustite da kažem par riječi o samom postupku. Dakle, Euroskupina će pripremiti sporazum e, o ovom instrumentu do lipnja, onda ćemo ući u zakonodavni postupak. Znam da vi u Europskom parlamentu da ste radili na pitanju fiskalnog sporazuma i ugovora zadnjih godina i radujem se vašem doprinosu. Jako je važno da Europski parlament daje svoj doprinos oblikovanju konačnog oblika e, ovog instrumenta je kao i do sada. Spreman sam razmijeniti gledišta s vama po ovom pitanju. I evo, samo da zaključim i doista se ispričavam što sam e, malo produžio. Dakle, tijekom ovih godina vidjet ćemo, odnosno ove godine vidjet ćemo puno promjena u europskom političkom e, krajobrazu i do toga će doći i usprkos e, e, gospodarskom usporavanju i rizicima koji u biti to sve zahtjeva mjere s naše strane. Uvjeren sam da ćemo izdržati, istrajati na reformama na europskoj i nacionalnim razinama i nadam se da ćemo da će izazovi biti, da ćemo im se suprotstaviti a ovaj instrument e, jest upravo primjer toga. Prije godinu dana bilo je nezamislivo e, da to bude ostvareno. Sada razgovaramo o pojedinostima i to je pokazatelj predanosti e, i naše namjere da ovo sve pretvorimo u veliku uspješnicu. Hvala vam na vašoj pozornosti. Ispričavam se na drugom govoru. Hvala, bilo je vrlo zanimljivo E, dotakli ste se svih osjetljivih tema. E, mislimo da imamo novca za konkurentnost e, i konvergenciju. Ovaj, ovo je najbolje za našu spremnost da poboljšamo kvalitetu života. To će poravniti, poravnati nejednaknosti i dio tog e, instrumenta je e, namijenjen bankama, čekamo banke. E, a sada ćemo čuti Luisa de Guindusa, potpredsjednika Europske središnje banke. Gospodine predsjedatelju, govorite Gvaldieri, gospodine povjereniče Pierre Moscovici, E, gospodine predsjedniče Eurogrupe Mario Centeno, e, dame i gospodo. U prvom redu želim zahvaliti Europskom parlamentu i Rumunjskom parlamentu da na ovoj mogućnosti da raspravljamo o budućnosti Europe. E, u prve dva desetljeća Europa je bila iznimna. Imali smo veliku financijsku krizu imali smo gubitke u svim velikim ekonomijama svijeta. Imali smo i krizu u Eurogrupi. E, konvergencija i financijska integracija u eurozoni su pratile taj e, e, period. To je značilo da integracija i konvergencija su se e, preokrenule kad su bile najviše potrebne. E, zahvaljujući europskim institucijama, egzistencijalna pretnja Europi je odvraćena. Nekoliko europskih zemalja su e, prošle velike preobrazbe, konkurentnog cijena se popravale E, deficiti su smanjili, e, uključujući fiskalni deficit. Zahvaljujući potpori Europske središnje banke, eurozona je e, se oporavila, a to se odrazilo na uvjete tržišta rada i stvaranje radnih mjesta. To nam dozvoljava da raspravimo o važnoj ulozi e, parlamenta. Parlamenti već imaju značajnu ulogu u upravljanju euro područjem. mislim da to možemo i nadograđivati e, i poboljšati e, funkcionalnost Europske monetarne unije. Na, tradicija liberalnih gospodarstava je zasnovana na institucijama koje štite slobodu prava i vladavinu prava. S jedne strane, legitimnost u takvom sustavu zahtjeva da svi evropski građani, naš demos, imaju izbor i glas. S druge strane, imamo osnovnu e, ulogu našeg socijalnog ugovora. E, legitimnost e, zahtjeva stalni napor institucija Pogledat ćemo primjer ESM-a. ESB e, e počiva na europskim ugovorima. E, u tom mandatu da ispunimo europske ciljeve ESB-a mi koristimo instrumente kako je to potrebno. Nezavisnost banke osigurava njenu legitimnost ona ne smije trpjeti od političkog umješavanja. E, ta nezavisnost e, međutim, nije e, neogračena. Banka je odgovorna parlamentu i komisiji. Također je odgovorna Europskom sudu. Moramo također odgovarati za našu ekonomsku učinkovitost. Sve nam to dozvoljava da e, radimo sukladno našem mandatu. E, odgovornost Europskog parlamentu, e, to shvaćamo vrlo ozbiljno. Moramo osigurati okvir za odgovornost, accountability. I na tom radimo vrlo marljivo. Kao što treba očekivati ovaj nadzor je pojačan za vrijeme krize. Iskustvo nam pokazuje kako e, EMU e, e, treba jaku odgovornost i jaki nadzor. Moramo pratiti i inpute i outpute kako bi institucije dobro funkcionirale i imale dobre rezultate moramo gledati kako možemo osigurati demokratsku legitimnost i odgovornost. To je naročito važno na, u, na području financijske odgovornosti. Nacionalni parlamenti i Europski parlament tu igraju važnu ulogu. Nacionalni parlamenti usvajaju nacionalne proračune, a Europski parlament kao suzakonodavac Eh, garantira eh, efikasni eh, okvir Evropske unije. To nam dozvoljava da učimo jedni od drugih. U stvari, imali smo niz uspješnih reformi u svim evropskim zemljama članicama. Da, vam primjer, financijske usluge su važne za našu uniju od krize smo postigli impresivne rezultate. E, e, nadzor ESB-a, e slavimo našu obljetnicu ove godine, mi smo stvorili okvir za sanaciju banaka kako bismo osigurali sigurno funkcioniranje i banaka i spriječili ih od bankrota. Bankarska unija je pomogla da evropske banke postanu zdravije i veća potpora Evropskoj uniji. Napredovali smo, ali nismo još dovršili. S jedne strane moramo završiti bankarsku uniju operacionalizacijom zaštitnog mehanizma i nastavljanjem e, e, izgradnje e, stupa za osiguranje depozita Mnogo je toga postignuto, a taj proces se mora nastaviti. Moramo imati usklađeniji regulatorni okvir. To zahtjeva ozbiljne napore e, i e, na e, razini Europske unije i na razini zemalja članica. Moramo osigurati jednake uvjete za sve na europskoj razini. To možemo postići samo zajedničkim institucijama i europskim zakonodavstvom. I na kraju bih e, koristio jednu metaforu. Nacionalni i e, parlamenti i Europski parlament moraju biti sudionici iste utrke. Oni moraju funkcionirati kao jedan tim kako bismo osigurali e, legitimnost Evropske unije. Moramo optimalno raspodijeliti odgovornosti između Evropske unije i zemalja članica. Moramo biti otvoreni za javnu raspravu. E, ovo je e, forum koji to može poticati. Hvala vam na pažnji i veselim se našoj e, raspravi. Hvala lijepa i e, čestitke na obljetnici banke i na vašim uspjesima u e, ovladavanju krizom. Shvatili smo od vas da trebamo imati fond za osiguranje depozita. Vi tražite parlamentarnu podršku za to ali sve te reforme, dragi kolege i kolegica, svi ovi instrumenti su u rukama jedne osobe, a to je gospodin Pierre Moskovisi, e, povjerenik za ekonomske i financijske poslove, oporezivanje i carine. Hvala predsjedniče, e, malo ste pretjerali e, u opisu mojih odgovornosti ali e, prihvaćam ovaj izazov e, gospodine de Guindos, gospodine Centeno, e, gospodine Gvaltieri, pozdravljam vas ovdje. Drago mi je što sam ovdje među vama, da slavimo ovu obljetnicu. Moramo sa zadovoljstvom pogledati put koji smo prešli, izazove s kojima smo se suočili E, to nije samo proslava, moramo ojačati Europsku monetarnu uniju. Euro je jedna od najvećih europskih e, uspjeha. 340 e, milijuna stanovnika se koristi tom unijom. To je zajednički projekt, to je veliki uspjeh jer je naša uspješnica. E, oni koji žele izaći e, iz te unije i populisti, e, ovime dokazujemo da oni imaju krivo. Euro je danas druga valuta u svijetu i to je najbolji e, rezultat Europske unije. Mi svi znamo da euro područje ne smije e, mirovati. E, on je napadnom ekonomskom krizom. tu smo vidjeli praznine u našoj strukturi. To je opteretilo cijelo euro područje ali je europodručje pokazalo i svoju otpornost. Zemlje članice Europska unija su donijeli e, važne odluke da učvrste položaj eura. Imamo europski mehanizam za stabilnost, pa smo ojačali koordinaciju između naših ekonomskih i proračunskih politika u okviru europskog semestra. Danas imamo rezultate koji su vidljivi, kriza je iza nas, E, e, ekonomske prognoze komisije e, pokazuju da je situacija povoljna, mada ima i oblaka i rizika. Tržište rada se značajno poboljšava u svim našim zemljama članicama. Eurozona je izašla ojačana iz krize. Mario je to pokazao. Mi smo prošli kroz ekonomsku krizu i došli smo u, u političku krizu. E, e, e, a ključ toga je rastuća nejednakost u zemljama članicama. To dovodi do osjećaja nepravde, što je opravdano, i jača glas euroskeptika E, jaki euro i e, jaka ekonomska e, i monetarna unija mora jačati konvergencije između zemalja članica. Ovih proteklih četiri godine komisija je produbila ekonomsku i monetarnu uniju. To je naš prioritet. Zahvaljujem Evropsku parlamentu za stalnu potporu. Naši prijedlozi imaju tri prioriteta. U prvom redu finalizacija bankarske unije. Već je mnogo toga postignuto. E, imamo jedinstveni mehanizam nadzora, imamo e, fond za sanaciju banaka. Međutim, posao nije završen na ovom području u proteklih nekoliko tjedana eurozona je postigla veliki napredak. E, stvorena je mreža sigurnosti za fond za sanaciju banaka. E, šefovi država članica e, su se obvezali da će taj fond imati dovoljno sredstava ja sam optimist na ovom području, međutim još u bankarskoj uniji e, još uvijek nedostaje treći stup, a to je e, sustav osiguranja bankarskih depozita. Ne govori se samo o sanaciji, o nadzoru, već i o osiguranju depozita. To, taj dogovor moraju postići države članice. A u prosincu e, nismo to uspjeli postići, mi smo uspjeli smanjiti rizik. To je točno. Drugi prioritet e, je e, reforma Europskog stabilizacijskog mehanizma. Moramo pojačati mrežu sigurnosti E, moramo e, dati jedan e, kutiju alata koji bi zaštitili zemlje članice od rizika i kriza. Taj se stabilizacijski mehanizam mora i dalje reformirati, što je teško prihvatiti jer u tome moramo imati parlamentarni nadzor. E, I komisija predlaže uvođenje e, transformaciju ovog mehanizma e, preko jednog fonda koji će upravljati ministri financija, to treba demokratski e, potvrditi. E, to je borba koju vode parlamenti i pozdravljam kvalitetu rada na ovom području. Treći prioritet, Mario Centeno je o tome govorio, je e, proračun eurozone. Cilj je da potaknemo konvergenciju u eurozoni i smanjimo nejednakosti koja podriva našu koheziju. Komisija je e, predložila dvije platforme e, proračun e, za 2000, od 2021. do 2027. Mm, a ne smijemo zaboraviti, to je instrument stabilizacije i solidarnosti koji će štititi javne investicije u slučaju asimetričnih šokova. A drugo, to je instrument e, e, strukturne reforme. E, na samitu u prosincu su se ministri financija složili o jednom instrumentu koji će to postići. Rasprave se nastavljaju i radit ćemo na tome do lipnja. Imamo načelni sporazum o instrumentu, ali još se nismo sporazumjeli o modalitetima tog e, područja. Nadam se da ćemo to dovršiti do lipnja. Komisija će uložiti e, velike napore u to. Išao bih dalje u tri smjera. U prvom redu mislim da trebamo pravi stvarni e, proračun eurozone Eh, eh, s dimenzijom eh, stabilizacije. Drugo, prostor za manevriranje i snaga eura su od ključne važnosti. Ne smijemo zaboraviti upravljanje eurozonom, ali trebamo osigurati i demokratičnost. E, i stoga ću stalno zagovarati e, e, poziciju ministra financija eurozone koji će raditi unutar eurogrupe. Ne može se donositi odluke koje ne kontrolira parlament. I treća dimenzija, trebamo pojačati međunarodnu ulogu eura. U učinak e, e, ekstraterijalnih sankcija, e, govorimo o SAD-u, mi moramo ojačati međunarodnu ulogu eura, postati autonomni u našim strategijama. Euro mora biti jednako pravan dolaru. Evo, euro slavi 20. obljetnicu, prošao je dug put, s 20 godina smo još mladi i stoga jačanje e, monetarne i e, ekonomske unije moramo e, ojačati. To nas mora dovesti i do rasprava. Ovi izbori će igrati ključnu ulogu kako bi države članice mogle garantirati stabilnost eurozone. Eh, kako bismo osigurali ekonomsku i monetarnu uniju moramo imati ključnu ulogu parlamenata kako europskog tako i nacionalnih parlamenata. Moramo pojačati pritisak eh, parlamenata kako bismo krenuli dalje. Moramo artikulirati dvije dimenzije onoga što je moguće i obvezno to je posao koji ćemo obavljati u Eurogrupi, ali imamo i e, političku e, dimenziju onoga što je poželjno kako bismo išli dalje u ovom velikom projektu, a to je Europrojekt. E, Hvala, obuhvatili ste sve teme, ali dotakli ste se i nekih osjetljivih tema koje moram evo, spomenuti u ovom trenutku, a to je nužnost potpore za Europsku uniju, koja s mojeg gledišta danas je na najvišoj razini nego ikada, gledajući popularnost nekih vođa. I don't mention the countries. Neću poimence spominjati koje zemlje, no govorim također i o krizi koju stvaraju ekstremizam, populizam, nacionalizmi, a isto vremeno ako e, gledamo e, e, političke krize u nekim zemljama, teško će biti uopće provesti proces reforme. Dakle, pred nama je cijeli niz tema. Pa sada dajem riječ predsjedatelju, gospodinu Galtjeriju, da pokrene raspravu. Ne, oprostite, izvolite prije toga. Moram eh, dati riječ eh, sljedećem govorniku. Eh, ne, prvo ću ja nešto reći, oprostite, pa ću onda biti predsjedatelj, dakle gospodin Galtieri. Dakle, govorit o tome što treba još napraviti da dopunimo monetarnu ekonomsku uniju na 20. godišnicu. Mislim da prije svega Vredi se prisjetiti zašto i kako mi smatramo da je euro veliki uspjeh, velika uspješnica, jedna od najvećih e, postignuća u procesu europske integracije. To je upravo zato što od samog e, početka mislim da euro se ne može smatrati samo snažnim ekonomskim alatom, nego i ambicioznim e, političkim projektom. Tako da s jedne strane vidimo kako se euro pokazao nužnim dopunom jedinstvenom tržištu, kako je doprinio golemim razvoju trgovine unutar Europske unije izravno i neizravno jer se uvijek trebamo prisjetiti modela koji se temelji na konkurentnoj devaluaciji bi pokrenuo reakciju između zemalja članica koje bi spriječile produbljivanje jedinstvenog tržišta. Nadalje, vidimo također i kako je euro dao doprinos nikada ranije viđenoj integraciji lanaca vrijednosti koji su odlučujući pokretač konkurentnosti, inovacije i otpornosti europskog gospodarstva te posebice europske proizvodne industrije. No, svakako trebamo tu sagledati drugu da, dimenziju, ekonomsku i političku. Naime, jedinstvena valuta, a to treba reći ovakve rasprave o tome što znači e, riječ e, suveren. Jedinstvena valuta je preduvjet za očuvanje monetarne suverenosti. To vrijedi i na internoj i na eksternoj razini. Interno, naravno je očigledno da nakon krize e, sustav iz Bretton Woodsa i razvoja e, globalizacije, samo zajednička valuta je mogla odigrati takvu globalnu ulogu i za štititi se od prerogativa drugih e, valuta, kao što je rekao i e, kao što su rekli drugi govornici, a interno e, Euro omogućuje svim sudionicima da doprinose na isti način definiciji implementacije zajedničke monetarne politike. Bez euro većina zemalja članica i posebice na oni najosjetljiviji ne bi bili E, više nego manje suvereni bili bi prisiljeni slijediti odluke monetarnih politika velikih valuta. Tako da u ovom pogledu mislim da bismo trebali s jedne strane smatrati euro s jedne strane temeljnim preduvjetom za zaštitu i ponovno pokretanje europskog monetarnog socijalnog modela u sadašnjim vremenima kao i politički temelj uže unije. No, s druge strane, tu sada dolazimo do lekcija koje smo izvukli, financijska kriza pokazala je i strane i slabosti konstrukcije e, ove konstrukcije Sada vidimo koliko je teška financijska integracija bez snažnog e, regulativnog okvira i kako može rezultirati financijskom fragmentacijom. Vidimo kako nedostatak fiskalnog backstopa bez zajedničkog jamstva za depozite može E, jačati, a ne apsorbirati šokove. Vidjeli smo također kako nedostatak upravljanja krizama i stabilizacijskog alata nam je spriječio da na vrijeme se pozabavimo krizom i vidjeli smo također kako kriva mješavina politika previše orijentirana prema fiskalnoj konsolidaciji je doprinjela pokretanju druge recesije. Istovremeno vidjeli smo i kako iako, usprkos nepotpunostima i nekim možda krivim eh, političkim odlukama i politikama, euro je pokazao eh, veliku snagu i otpornost ukorijenjenu u političkoj odluci i odlučnosti da se zadrži integritet i fleksibilnost našeg pravnog poretka. Tako da smo uspjeli uspostaviti novi alat za upravljanje krizama temeljem E, koncepta kondicionalno uvjetovanog financijske pomoći i Središnja banka uskoristila u potpunosti svoje prerogative kako bi učinila sve što treba i što je potrebno da zadrži integritet europodručja, što se pokazalo učinkovitim. Tako da je e, i troškovna učinkovitost e, velika i puno veća od pristupa Deville Također uspostavljen je zajednički mehanizam za spašavanje i kao i fleksibilnost e, u našem financijskom okviru. Te središnja banka proširila svoj instrumentari e, politikom kvantitivnog popuštanja koja je bila temeljni e, temeljac poboljšanja uvjeta, financijskih uvjeta u Europskoj uniji. Sada smo u boljem ekonomskom stanju imamo široki ekonomski oporavak i iako se sada dogodilo usporavanje gospodarstva i ekonomije e, kako bi se nastavio rast, a eventualno i fiskalno predviđanje koje je donekle ekspanzionističko, te sve zemlje članice koje su prošle kroz financijsku pomoć e, sada su nadrasle europski prosjek. No, s druge strane, ako pogledamo sadašnje slabosti u globalnim aktivnostima, ako pogledamo rizike s kojima smo suočeni, očigledno je da smo još tek na pola puta i da moramo poduzeti odlučne korake prema dovršetku Europske monetarne unije, posebice ako pogledamo nasljeđe krize zbog trajnih neuravnoteženosti, visoke nezaposlenosti javnog duga, ako pogledamo i naše veće strukturne probleme i E, nedovoljan e, rast produktivnosti, preniske investicije i plaće, da i dalje socijalne nejednakosti. Ako pogledamo naše slabosti u slučaju novih kriza, vidimo i drago mi je što svi šaljemo istu poruku, da nema e, mjesta samo zadovoljstvu i da trebamo djelovati. Gdje točno? Slažem se s prioritetima koji su ocrtani i dopustite da kratko prokomentiram neke od njih. Prije svega moramo do, e, dovršiti e, bankovnu uniju i uniju tržišta kapitala. Znamo zašto su to ključni alati e, za rast, konvergenciju, otpornost gospodarstva. Također krenuli smo korak dalje sa paketom za smanjenje rizika. Sad imamo i sporazum o backstopu i zaštitnom mehanizmu. Dakle, zaštitni mehanizam backstop je upravo to, a ne program. No još nismo uspjeli dovršiti e, treći stup, zajedničku schema osiguranja depozita, što je ključno također da se uklone ograničenja koja sprečavaju e, učinkovitije e, korištenje kapitala znači veću financijsku integraciju. Dakle, veselimo se rezultatu rada na skupnoj visokoj razini s kojom će sudjelovati parlament i želim poslati poruku također da je opasnost u dizanju dalje e, e, za smanjenje rizika. E, ako se gleda omjer rizika i koristi, to će više biti, to će manje biti prevencija rizika. A što se tiče i SM, sav taj razvoj je pozitivan i ne treba previše otežati korištenje predostrožne kreditne linije i tako dalje kako bi SM bio više autonoman. Ali kada govorimo o, e, odgovarajućem financijskom instrumentu, e, postoje određene specifične potrebe, e, potrebe i specifični potrebni alati. Sretan sam što je sada to u središtu rada Unije kao i euro grupe, euro no želim također Odgovoriti na ono što je rekao Mare Santeni. Dakle, e, prvo, ovaj e, proračunski instrument treba biti dio proračuna Europske unije i unutar proračunskog postupka. Drugo, ne možemo ponovno e, koristiti neiskorištena sredstva. Zbog e, svoje specifične funkcije ovo se ne može e, e, financirati uzimajući novac iz redovne kohezijske politike. To je bitno za osiguranje uravnoteženosti između regije, europodručja i europodručja i područja koja nisu u europodručju. Dakle, da instrument, ali kao dodatni instrument, a ne preraspodjelom sredstava. Znači nikada preraspodjela sredstava za to. I treće, potrebne su nam obje funkcije, potrebna nam je konvergencija, da, ali i stabilizacijska funkcija. Jer stabilizacijska je funkcija ključna ako pogledamo e, lekcije naučene iz krize. Dakle, ako uspijemo utvrditi neke E, mogućnosti pomirenja, financijske potpore i konvergencije financijske politike. To pozdravljamo, to je naravno vrlo e, osjetljivo i kompleksno, no mislimo da, da je stabilizacijska funkcija e, ključna karakteristika dobro funkcionirajuće monetarne unije i samo konvergencija ekonomske politike ovdje neće biti sama po sebi dovoljna. Kad bih imao vremena, još bih dodao da, kao što smo rekli da u jednom razumnom e, razdoblju nećemo doći do količine stvarnih e, e, iznosa u tome. No, i dalje ćemo morati razmišljati o poboljšanju našeg fiskalnog okvira i kako E, bolje odgovoriti na pitanje makroekonomskih neuravnoteženosti, kako pojednostaviti fiskalni okvir koji će biti manje procikličan i više usmjeren investicije. Tako da što god da učinimo, nadam se da ćemo postići rezultate e, s ovim e, zasebnim proračunskim instrumentom i sada je komisija također najavila reviziju našeg fiskalnog okvira. I posljednja stvar koja se tiče demokratske dimenzije. To je ključno i pozdravljam upravo ono što je rekao Pierre se u tom pitanju. Imamo jedno zlatno načelo koje je zlatno načelo koje se može, u kojemu se možemo ujediniti. A to je da želimo snažnu parlamentarnu kontrolu našeg okvira e, financijskog i ekonomskog a drugo zlatno načelo je da sve odluke moraju biti donesene na odgovarajućoj razini sa e, parlamentarnim nadzorom na e, odgovarajućoj razini, znači nacionalnoj, europskoj i koordinaciji između europske i nacionalne parlamentarne razine. To je zlatno načelo i ako u potpunosti ne odgovorimo na sadašnji e, demokratski jaz u ekonomskom upravljanju. Mislim da će biti teško pojasniti našim građanima zašto ga želimo jačati. Dakle, to je potencijalni začarani krug, no često nam kažu da smo mi e, na, na sukobljenim stranama. Ne, mi smo na istoj strani i borimo se za isto. Moramo imati snažnu demokratsku odgovornost e, u e, na parlamentarnom sustavu na svim razinama, europskoj i nacionalnoj, i ako nastavimo sa raspravom i dijalogom, mislim da možemo biti ujedinjeni i da možemo dalje e, jačati demokratsku dimenziju okvira Europske monetarne unije. Hvala. Eto, sada smo došli i do rasprave, a sada ponovno dajem gospodinu Gautieriju riječ kao predsjedatelju naše rasprave. Dakle, ne moram vas podsjetati na to kako izgledaju propisi, ali moramo završiti u 12.42 jer predsjednik parlamenta doći će na vrijeme u 12.45. Tako da prvo gospođa Domingos, e, Portugal, EPP, e izvolite. Dobar dan, evo ovdje sam. Ja sam iz psd a mm, članica kluba EPP-a iz Portugala. Predsjedniče, prije Evo, 20 godina eura, to je svakako jedan razlog za veselje, jer mnogi zastupnici parlamenta i nacionalnih parlamenta mislili su da euro neće preživjeti. No evo, 20 godina sada nas treba navesti da porazmislimo o tome kako ćemo spriječiti buduće krize eura. E, tijekom krize bile su potrebne reforme, no reformna, volja za reformama smanjila se nakon krize. Govorili smo o proračunu eurozone, to je svakako jedno važno pitanje, no e, gotovo da nema napredaka ni u trećem stupu e, bankovne unije i osiguranju depozita. Zapravo čini se da gradimo kuću bez jednog zida i to nosivog zida, a to neće proteći dobro. U, prosincu je održan Eurosummit, ali rezultat je bio razočaravajući za one koji su mislili da treba dovršiti bankovnu uniju. Danas smo govorili dakle, o nejednakostima, no nema veće nejednakosti nego kada euro ima različite vrijednost u raznim zemljama članicama i se uspostavi radna skupina da riješi taj problem, kao na primjer za osiguranje depozita, to nije samo po sebi dovoljno, to samo po sebi nije rješenje. Mislim tu se samo e, pokušava preduhitriti, e, odnosno prebaciva se problem nadalje. No ako ne provedemo odgovarajuće reforme, naša kuća će ostati nedovršena i kada e, nas pogodi sljedeća kriza. Gospodin eh, Vocis, Cipar, SED. Krizis, se την ανθεκτικότητά του. Hvala predsjedavajući. Gospodarska i financijska kriza pokazala je slabosti eura. Na političkoj razini ne mogu reći da bilježimo veliki napredak. Treba priznati da je gospodarska i financijska kriza samo povećala razliku između bogatog sjevera i bankrotiranog juga. Nismo umjeli podijeliti teret. I to pokazuje da je na snazi nedostatak solidarnosti Europskoj uniji. 17 država članica eurozone još uvijek ne raspolaže adekvatnim i učinkovitim instrumentima za ostvarenje unutarnje konvergencije i za privlačenje ulaganja. Sada kada su gospodarska i financijski uvjeti povoljniji, ne smijemo e, se zadovoljiti lovorikama, već treba iskoristiti situaciju kako bi se napravilo nužne reforme na nacionalnoj i na europskoj razini kako bi se ostvarila konvergencija, a s ciljem ispravljanja grešaka i uspostave nužnih preduvjeta za napredak našeg društva. Dakle, razmislimo o poticajima koje treba ponuditi državama koje bi trebale ući u eurozonu. To bi moglo imati jako pozitivan utjecaj na sve zemlje. Zaključno želim reći da integracija jedinstvenog tržišta ta ekonomski monetarne unije je jako važna. Svi ćemo naučiti nešto o ovom jamstvenom fondu, no ne smijemo se zadovoljiti lijepim riječima, već preći na konkretne stvari. Dakle, sve to su preduvjeti kako bi Europa mogla obnašati važnju ulogu na međunarodnoj razini. U potpunosti se slažem s povjerenikom Moskovisijem Istina je da prema rezultatima istraživanja i statistikama ogromna većina europljana smatra da je jedinstvena valuta dobra stvar, ali može se više napraviti, to je očito. Uh, Hvala gospodin Papadimulis, uh, Europski parlament e, izvolite. Hvala predsjedniče. Po mom mišljenju, evo, nakon 20 godina s jedinstvenom valutom, u džepu, ako se usudim tako izraziti, treba se osvrnuti i razmisliti ne o uspjesima, već o trebamo se pozabaviti onim e, što može biti bolje. Dakle, prema brojkama i statistikama, euro jest otporan s jedne strane, a s druge strane vidimo da postoje greške u konstrukciji jedinstvene valute, što pogoršava nejednakosti i razlike. S obzirom da je sve više razlika i nejednakosti i da je to nešto što hrani ekstremnu desnicu i ugrožava opstanak jedinstvene valute, treba znati da jedinstvena valuta ne može preživjeti bez transparentnosti i kohezije. Htio bih iskoristiti ovu priliku i postaviti par pitanja. Amnesty International u izvješću koje je upravo objavljeno traži veće, veću transparentnost i veće podnošenje računa na demokratski način, dakle, pogotovo za e, euroskupinu. Dakle, ne može se donositi odluke iz zatvornih vrata. Slažete li se da podnosite e, račun pred nacionalnim parlamentima i Europskim parlamentom, da ili ne? Zatim, povjereniče, zašto desetine novinara i zviždača koji otkrivaju ogromne skandale utaje poreza ili porezne prijevare, imamo takve novinare, a europske institucije nisu u stanju otkriti iste skandale i nametnuti valjane sankcije. Pa tu se radi o desetcima milijuna eura koje izlaze iz e, ruku država članica i zato iz tih razloga se prekomjerno e, se naplaćuju prekomjerni porezi od e, malih i srednjih poduzeća. Zašto imamo parcijalnu samo ekonomsku monetarnu uniju? Zašto nismo poduzeli nužne korake kako bismo stvarali napredak? Hvala. Hvala. Gospodin Borgi, Italija, ENF. Thank you, Mr. President. Hvala, predsjedniče. Obilježavamo 20 godina eura. ako je ova obljetnica e, dakle ova je obljetnica 20 godina tu zato što je euro preživio, no da li je to stvarno bio uspjeh, uspjeh za sve? Ovo je trebala biti priča o konvergenciji, integraciji, no u stvarnosti vidjeli smo divergenciju i podjele Nakon krize ekonomska ostvarenja eurozone su gora nego u ostatku razvijenih gospodarstava. Evo sada dok razgovaramo zemlje članice Europske unije koje nemaju euro imaju prosjek rasta koji je veći od zemalja europodručja. Da li je to bio uspjeh za Grčku? Da li je to bio uspjeh za Irsku? Da li je to bio uspjeh pa i za Francusku? Pogledajmo kakva je situacija u Italiji. A ako išta trebalo obilježiti, onda je to nulti gospodarski rast ovih za 20 godina. Dobro, 3%, ali možemo možemo govoriti o nuli. Najveća stopa nezaposlenosti naše povijesti. Nema više zaštićene imovine za štediše. Prava su bila različita u bankama različitih država članica. U, e, troškovi u Italiji su za 3% skuplji nego u Njemačkoj. Kako to može biti prihvatljivo? E, plaće su prestale rasti, smanjuju se, a mi plaćamo da budemo dio tog uspjeha i dalje plaćamo. No, nije tako samo u Italiji. Mislim da će sljedeći izbori uputiti jasnu poruku sreće građana Francuske, čak i Njemačke, zbog upravljanja kako imamo u europodručju. Često govorite o populizmu ili govori se o populizmu i populistima kao neprijateljima, kao nekom onečišćenju našeg čistog svijeta. Čak i u svojim uvodnim izlaganjima kažete moramo se boriti protiv rasta populizma. A pa ne, populizam je demokratska reakcija europskog naroda prema upravljač, uh, e, upravljačkoj spram elite koja upravlja, koja je izgubila vezu sa stvarnošću. Dakle, mislim da će doći do jasne promjene u e, budućim izborima kako bi stvari bile bolje i drugačije. Hvala. Sumnjam da bi bez eura troškovi Italije bili niži. Gospodin Baluras, Grčka, izvolite. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την πρωτοχρονιά του 1999 που εισήχθη το ευρώ... Hvala predsjedniče. Nova godina 1999. je bila je nova godina kada je uvedena jedinstvena valuta, euro. Prema novinarima i teoretičarima to je bilo jedno od najvećih otkrića, jedno, jedan od najvećih uspjeha 20. stoljeća svi ekonomisti koji su imali sumnju ili bili suzdržani, bačeni su na margine. A danas vidimo da postoje veliki problemi oko jedinstvene valute. Dakle, 20 godina uvođenja eura i nakon velike financijske ekonomske krize eurozone, da, možemo priznati da je došlo do poboljšanja glede trgovinskih protoka i trgovinskih transakcija na nacionalnoj međunarodnoj razini, no još uvijek puno toga treba napraviti na razini društva. Tijekom deset zlatnih godina jedinstvene valute, tih deset godina kada nitko nije smio dovesti u pitanje jedinstvenu valutu, a stvarnost je bila i tekako drugačija. obveze su, bankovni dugovi su se povećali sa 1000 milijardi na 10.000 e, milijardi eura i vidjeli smo da su banke prekomjerno zadužene, ekscesivno. Primarni ciljevi Europske monetarne unije, konvergencija, gospodarski rast, stavili, stavljeni su po strance e, u korist financijskih institucija Dakle, za državu kao što je Grčka, moram vam reći da je devizni tečaj bio veliki problem. Dakle, tečaj je bio katastrofalan eh, kada se trebalo preći na euro i ako trebamo govoriti dalje o E, euru treba govoriti o e, demokratskom nadzoru i legitimnosti tog nadzora. Nemoguće je da euro skupina koja usvaja ključne e, odluke koje imaju veliki utjecaj na živote milijuna ljudi, nije moguće da takvo tijelo nikome, nikome ne polaže račune. Dakle, tu postoje veliki problemi. Evo za kraj, predsjedniče, želim reći da te neoliberalne politike koje se vode, a i strukturni deficiteti koji postoje povećali su siromaštvo zadnjih desetljeća i to je ono što hrani e, ekstreme. Hvala gospodin Fernandeš. Europska pučka stranka, izvolite. Imam jedno pitanje e, predsjedniku Eurogrupe Mariju Sentenu. Europski parlament ima prijedloge za produbljenje konvergencije u Eurogrupi. A nemamo e, od drugih institucija nikakve protuprijedloge. E, kažete, e, izbori za Europski parlament znači znači da nećemo imati sjednice u lipnju e, e, gdje ćemo e, čuti prijedloge. Molim odgovorite na jednostavno pitanje. Za zametak proračuna za eurozonu, kako izgleda stabilizacijski mehanizam? Smatrate li da je prijedlog komisije dobar? Da li je Eurogrupa e, zadovoljna tim prijedlogom? Hoće li e, instrumenti biti dovoljan? Što se tiče financiranja, kako želite provesti to financiranje vlastitim sredstvima? Jeste li s time sporazumni da e, dobit ESB-a postanu vlastita sredstva? kako bi se ovaj projekt mogao provesti? Evo, htio bih odgovor na ova dva jednostavna pitanja. Hvala gospođa Mansalki Winkman, Njemačka FDD. Izvolite. Dobar dan, zahvaljujem što ste mi dali riječ. Ja bih ovdje e, kritizirala e, da stalno govorite o, o eurozoni vrlo pohvalno. E, e, mi imamo u e, Njemačku, Njemačkoj rupu u proračunu od 25 milijardi eura. To ne može biti uspješnica ako imamo godine neuspjeha za male štediše. To zaista mm, nije realistično, možemo reći da e, za prosječnog građanina e, ovi ove negativne kamate više nisu e, prihvatljive. Eurozona si mora razmisliti što napraviti za prosječnog građanina. Moramo znati da, naročito zbog toga što ovdje imamo različite zemlje koje su dobivale e, stotine milijuna eura jeftinih kredita, da su nagomilale dugove. Ne zna se kada će se te dugovi otplatati. E, a, e, talijanske banke su na izdisaju. E, sve to prebaciti na odgovornost Evropsku e, uniju, e, a imamo i jednoglasnost u, sustavu glasanja. To stvarno nije prihvatljivo. I na kraju ovo, ovaj govor o populizmu i desničarima Demokracija mora prihvatiti različitost mišljenje. Ne možemo samo kritizirati populiste. Po mom mišljenju je to vrlo ružno, a i nedostojno demokrata. Hvala. Hvala. Pa, ja bih bio oprezan e, prije nego što bi upirao prstom u banke drugih zemalja, svaka ima svoje probleme. No dobro, idemo na sljedeću. E, e, odnosno, stvari to je kako slijedi. Dakle, imamo ograničeno vrijeme, a dodatne zahtjeve za riječ. Mogu, moću vam dati ti riječ e, ako se bude govorilo maksimum minut i pol, Suprotno ne. Dakle, meni više, više volim dati riječ što većem broju ljudi, ali moramo biti stvarno disciplinirani jer suprotnom neće e, nećemo moći jednostavno dati riječ zadnjim govornicima, a moramo dati e, i mogućnost našim govornicima da odgovore. Dakle, gospodin Silva Pereira, Europski parlament, SND. E, slavimo 20. obljetnicu eura, ali moramo razmišljati o budućnosti euro, eura. Kako Europa može bolje reagirati na, e, na šokove? Kako smanjiti razlike u Europskoj uniji? E, što treba raditi? Pitanje koje si moramo postaviti jeste jesmo li napravili za proteklih deset godina važne korake. Koji koraci još preostaju? S jedne strane imamo smanjenje rizika, a s druge strane podjela. Tu smo u Čorsokaku. A ono što je rekao gospodin Fernandeš, i ovdje u parlamentu e, ima otpora za, prema reformi eurozone. E, E, e, agenda za smanjenje rizika, ali ta agenda nikad nije dovršena i tako ne dolazimo do podjele rizika. Imamo, poduzeli smo razne mjere da smanjimo rizike, E, ali ovdje moramo razmišljati o reformi e, eura. Moramo govoriti o podjeli e, rizika. Hvala, gospodin Perić. Europska pučka stranka, gospođa Perić, Hrvatska. Predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, dakle čestitam vam i u ime svoje delegacije 20 godina eura i unatoč tome što mnogi tome pristupaju možda sa više skepticizma. E, ja moram napomenuti da je Hrvatska kao mlada e, članica Europske unije zapravo e, pokrenula strategiju uvođenja eura i morali smo proći prilično zahtjevne procedure i evo od 2016. moram napomenuti da je prva godina kada zaista možemo reći da smo teoretski ispunili kriterije za uvođenje eura e, da bi mogli sudjelovati u tečajnom mehanizmu ERM II. Naime, 2016. proračunski manjak je doveden u dozvoljene okvire ispod 3% BDP-a, a javni dug se smanjuje čak e, značajnijom brzinom nego e, što se to očekivalo. Prema tome, javne financije su itekako stabilne. E, ono što e, razlikuje Hrvatsku od drugih je e, i što je to prednost bi bila za nas, zapravo hrvatsko gospodarstvo je integrirano sa europodručjem, a isto tako uh, Oprostite, moram biti strog s vama, imate još pet sekundi. Oprostite, uzeli smo vam riječ, gospodin Alto za zelene. Kiitoksia. Asia, josta toivoisi enemmän puhetta, on jokaisen jäsenvaltion vastuu talouden... Želim čuti nešto malo više o odgovornosti država članica u izgradnji, jačanju gospodarstva i e, nošenju s problemima i prekomjernog duga. Jer kada govorimo o nacionalnoj odgovornosti možemo vidjeti kako se treba nositi s viškovima i kako se nositi s pravilima koja su nametnuta. Dakle, ako želimo imati ovaj mehanizam stabilnosti, moramo sagledati unutarnje financijske politike, a ne gledati za zatvornih očiju kada se pogaze ta prava. Hvala, Margarita Marquez, Portugal SND. Muito obrigada, Presidente. Queria começar por agradecer as intervenções. U prvom redu zahvaljam gospodinu Sentenu i čestitati na njegovu radu. E, on je e, obao veliki posao u Eurogrupi. Zahvaljujem mu, je, e, zahvaljujem mu što nam je objasnio prioritete Eurogrupe. E, podsjećam na osnivanje, uvođenje eura. E, rečeno je da zemlje moraju povećati konkurentnost, ali to ne mogu učiniti devalvacijom e, valute ali da će imati i pristup e, tržištu kredita. To znači da trebamo posebne instrumente. nažalost, sada vidimo da se konvergencija smanjila. Došlo je do divergencije. E, kriza od 2008. nam je pokazala da, e, da nismo imali euro, kriza bi bila još žešća. E, e, kolege iz Lege Nord e, govore protiv Eurogrupa. Usprko svojih slabosti, euro je uspješnica. Gospodin Moskovisi je podsjetio na sve prednosti euro grupe. Moramo se osvrnuti i na demokratsku odgovornost svih parlamenta. Hvala, Italija, NF, gospodin Benja. Hvala vam predsjedniče, hvala Roberto, uvaženi zastupnici Izgleda da se svi žale da eurozona nije funkcionirala onako kako je to, kako su htjeli, kako je bilo željeno. No, e, njena uloga kao uređaja za gospodarski rast sažima se brojki, nekim brojkama E, gospodarski rast u području e, je bio 1,9, a u drugim zemljama 2,21 i te brojke e, nisu neko veliko iznadženje, one su rezultat nesnoća u monetarnoj uniji. I izbjegavanja političkih e, konfrontacija između država članica. Dakle, sada trebamo vidjeti koja su rješenja. Rješenja trebaju biti jako ambiciozna. E, treba se odma, e, napraviti asimetrična pravila za asimetrične šokove i primjenjivati prociklične politike i anticiklične u recesiji, a prociklične u recesiji. Dakle, i to je to su izazovi s kojima smo se mi populisti spremni uhvatiti e, uhvati u koštac nakon sljedećih izbora. I trebamo staviti e, jasno na znanje kako, kako uređivati Euroskupinu u okviru temeljnih ugovora. Euroskupina treba postati odgovorna, transparentna institucija. To je jedan od naših prioriteta za sljedeće razdoblje. Hvala. Hvala gospodin Martas, Grčka, Gue, zadnji govornik. Mr. President. Gospodine predsjedniče, svake godine e, svaki proračun e, ima dvije, e, dva cilja. Stabilnu stabilna valuta i likvidnost ESB e usvaja bizarne politike. E, imamo nejednakosti e, među članicama Eurogrupe. To se može izmijeniti samo proračunskim mjerama. Moramo povećati BDP, moramo stoga povećati izvoz i predvidjeti mehanizam likvidnost, kratkoročnu likvidnost u korist poduzeća kako bi smo povećali privatne investicije. E, moramo prestati sa politikom štednje koja je dovela do smanjenja potrošnje. Ako Europska unija e, e, želi napredovati, mora kažnjavati svoje vlade, a ne kažnjavati poduzeća i eh, eh, privatna ulaganja. Eh, jer vidimo stagnaciju gospodarstva, stagnaciju ulaganja. SB mora pomoći poduzećima. Ovo je vrlo izazovno. Dvije minute imamo za odgovore. Mario Centeno ima riječ. Hvala predsjedniče, biti ću kratak. U prvom redu da utješim neke od vas ovdje. E, e, e, radna skupina za EDIS se sastoji od zastupnika svih ministarstava financija. E, Edis e, sada raspravlja na najvišem nivou do sada. To je važan korak naprijed. Podsjećam vas također e, da odluke na razini vijeća se donose od demokratski izabranih vlada. Tu imamo potpunu transparentnost. Tu se ne radi o mom mišljenju. Ja sam bio jasan u svom izlaganju Htio sam e, također reći da ne možemo e, e, euro izdati dva puta, samo jednom. Mi smo u političkom okruženju. Moja glavna poruka danas jeste da moramo djelovati. U demokraciji to znači glasati. Izbori su pred nama trebamo ih iskoristiti. Potičem sve da glasaju. Govorimo o prosperitetu. Ne radi se o jučer ili danas, već u posljednjih 50 godina europske integracije. To je dug i uspješan put. E, koji puta e, rasprava govori o neto primjeteljima i neto davateljima e, Kažem vam svima da smo mi neto pobjednici u ovom procesu i trebamo nastaviti dalje istim putem. Euro je na, ima najveću potporu do sada. E, to je e, upravo obratno od onoga što govore euroskeptici. Moramo i dalje graditi snagu eura i u tom smislu donositi odluke. To sam htio reći. Hvala na ovoj sintezi. Hvala lijepa predsjedniče, biti ću također kratak. Gledajući unak u prošlost i kad pogledamo posljednjih 20 godina eura, imali smo vrlo nisku inflaciju ispod 2%, ma, ma, niske kamate, E, financijska situacija e, je mnogo bolja nego prije deset godina. One imaju više kapitala i otpornije su. I na kraju, mislim, e, u 80% građana eurozone podržavaju euro i smatraju da je to dobra valuta i dobar instrument u smislu integracije. Kad gledamo u budućnost, e, e, moramo reći, u institucionalni e, okvir eura se poboljšava usprkos nedostataka. gradimo bankarsku uniju i treći stup bankarske unije imamo i uniju tržišta kapitala. Mi smo za instrument fiskalnih kapaciteta kako bismo supro, suprotstavili asimetričnih šokovima. Monetarna politika nije sve moguća. Gospodin Moskovisi ima riječ. Hvala lijepa. Naša rasprava pokazuje da je euro demokratski instrument i tema demokratske e, rasprave. E, e, euro je mlada valuta, jaka i mlada valuta. On, on je jak i nesavršen za sada. E, znam e, što donosi euro. On se sam braniti, on donosi stabilnost, zaštitu, e, jedinstvo i snagu. Iz toga 74% evropljana su privrženi euru E, naravno, e, postoje momenti kad e, sumnjamo i želimo ići drugim putem u politikama, ali znamo što treba popraviti kako bi euro postao još uvjerljivija valuta i kako bi poprimio sve elemente dinamizma, stvaranja radnih mjesta. Možemo ići dalje u uvodu sam e, rekao, neću to ponavljati, imamo četiri e, stupa za e, nadogranju eura. Bankarska unija koja treba biti dovršena. Gospodin može također reći da imamo tri stupa. Imamo nadzor, i imamo e, jamstvo za depozite, što je znak solidarnosti. Drugi element e, u kojem e, moramo raditi to je postupna transformacija kako bi se to pretvorilo u stvarni europski fond koji će biti pod nadzorom. A, ne, a treća dimenzija je proračun eurozone tu moramo biti ambiciozni ako želimo imati e, instrument konvergencije i izjednačavanja. E, I treće, parlamentarna kontrola. Bez demokratske kontrole e, ne možemo imati učinkovite mjere. Iz, toga razloga je neizbježno da E, Eurogrupu kontroliramo demokratski. I na kraju imamo treće pitanje kojim bih zaključio, to je populizam. Gospodin Porki je to spomenuo. Ja bih rekao ovdje da populisti nisu neprijatelji. Kad imamo neprijatelja, e, e, to, on ga, time ga diskvalificiramo i tu imamo logiku komplota, ali populizam je e, politička praksa. E, ako populisti nisu neprijatelji, osim kad e, propovjedaju antisemitizam i ksenofobiju, oni su naši protivnici, suparnici. Njihovi prijedlozi naime ne funkcioniraju. Na primjer, da je Eh, Italija odabrala eh, eh, euroskupinu jer Talijani svi znaju koliko budućnost Italije ovisi o Eurogrupi. Gospodine Borgi, vi ste napisali ako ne, ne promijenimo Europu u sljedećim izborima, trebamo izaći iz Europe. Mislim da moramo ostati u Europi ostati u eurozoni kako bismo je popravili i e, izgradili. Evo, toliko. Hvala vam lijepa. I ja smatram da e, identificiranje problema je važno u definiranju naših ambicija i reformi. Jaka obrana eura je također e, dokaz uspjeha. E, mnoge primjedbe gospodina Borgija treba e, usporediti sa onim e, što bi bila situacija da euro ne postoji. Situacija bi svakako bila gora, a ne bolja. Možemo istovremeno braniti i slaviti euro kao jednu od najvećih, najvažnijih instrumenata za ekonomski e, napredak i suverenost, a s druge strane ga kritički analizirati. E, ja uvijek zastupam da moramo analizirati probleme. Sadašnja konstrukcija ne može riješiti sve probleme. Moramo imati ambicioznu agendu sa zajedničkim e, elementima dovršavanje bankarske unije, upravljanje krizama, izgradnjom proračunskih instrumenata kako bismo ostvarili otpornost. O tome smo govorili i jučer i potpuno uključivanje socijalnog stupa u europski semestar na najava naših investicijskih kapaciteta jer trebamo više i privatnih i javnih ulaganja. Moramo revidirati fiskalna pravila kako bismo bili više anticiklični, a manje prociklični. Ali ne smijemo miješati razne faze. Mislim da između 2011. i 2014. smo imali štednju krivu e, ekonomsku politiku. To osuđujem. Ali moramo biti fleksibilni. E, a to smo i bili u proteklih nekoliko godina. I, imali smo i ekspanzionizam. E, ne možemo nacionalno odgovarati na fiskalne probleme. Trebamo jači proračun i zajedničke mjere, a zato moramo imati i vlastita sredstva. I, i, ili, imate keping u kohezijskoj politici. I stoga ambicija parlamenta od 1,3% je potrebna. To dijeli i komisija moramo imati vlastita sredstva, boriti se protiv porezne utaje, izbjegavanja plaćanja poreza. Moramo imati dostatna sredstva kako bismo imali učinkovite e, monetarne politike. Mi smo mnogo toga postigli i ne možemo zanijekati važne rezultate u posljednjih nekoliko godina uključujući i federalnoj e, sposobnosti Europske unije a s druge strane mnogo toga još treba napraviti. Ako se zajednički koncentriramo na pozitivnu, e, ambicioznu agendu, to na tome moraju raditi i Europski parlament i nacionalni parlamenti. Moramo imati rasprave. Mm. Hvala lijepa. Uvaženi predsjedniče, uvaženi kolege, u ime rumunjskog izaslanstva dopustite da vam iskažem našu zahvalu i da kažemo da smo sretni što ste danas podijelili e, s nama vaše prijedloge za ovaj golemi zadatak koji je pred nama, koji je toliki izazovi s kojim smo suočili. No, obzirom da se radi o e, obljetnici eura od 20 godina na iza nas je veliki put, ispred nas je put, no svejedno e, moramo biti zahvalni našem prethodniku koji nam je ponudio ovaj instrument, ali trebamo se spremiti za sljedeću generaciju. Dakle, e, očekujem vas e, u Bukurešti na nastavak ovog puta. Thank you. Now we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

No, sam je, sam je u bistvu, dajmo, dajmo se priznat, ne, da je uh, u širšem okviru kontekstu, ne, je ta pritisk na lepoto, na to velik, ne, ja, da pač popustijo potem, To je, tak je, ne, Ma ne, ni

Albania, ne? tam ne? Su Majo Seso, Seso tam, ne? Bi ne učinio, ne, ne. Ne, ne, zato da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

Vizit Niš 2.1.9 je bil fragment. Vizit Niš 2.1.9. Eu tinha ideia Acho que 3 H1. Acho que 3 H1, sim. Torej, vizit nič 219. Vizit z nič 219. Ett F bevittrighet. Thank you. Dobar dan svima. Uvaženi kolege nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, gospodine Galtieri, doista je zadovoljstvo e, pozdraviti vas ovdje na osmom Europskom parlamentarnom tjednu, najvećem godišnjem međuparlamentarnom događanju Europskog parlamenta. Ove godine 123 zastupnike iz 27 zemalja članica, 5 zemlje, kandidatkinja plus Norveška i Švicarska su prisutni ovdje. Jedan od e, mojih glavnih prioriteta kao predsjednika parlamenta je donijeti vam politike i e, institucije bliže našim građanima. Nacionalni parlamenti igraju ključnu ulogu u ovom Moramo jačati povjerenje građana u Uniju i njezne institucije. Our common goal should be to deliver a new vision for the future. Naš zadatak je davati novu viziju budućnosti Europe kako bi se preoblikovala Europa u dolazećim eh, godinama na dobrobit svih europskih građana. E, Europski parlamenti žele jačati međuparlamentarnu suradnju. Dopustite, nastavit ću sada talijanski. Raspravili smo o važnosti europskog semestra, njegove učinkovitosti, govorili smo o koordinaciji naših ekonomskih politika, stabilnosti i ekonomskom upravljanju. Predviđanja za 2019. koje je prije nekoliko dana predstavila komisija pokazuju usporavanje eura nakon niza godina tijekom e, kojih e, smo e, uspjeli rastom vratiti natrag 14 milijuna radnih mjesta. Moramo oživjeti ponovno naš kontinent i spriječiti povratak onakvu recesiju kao prije 10 godina. Također zabrinjavaju me regionalne i socijalne nejednakosti koje dalje postoje na našem kontinentu. U brojnim regijama na horizontu je recesija sa visokim stopama nezaposlenosti iznad 10%. Nezaposlenost mladih također je na neprihvatljivim visokim razinama 43%, 42% u Španjolskoj, 42% u Italiji. U Uniji 10% mladih nije zaposleno niti se obrazuje 120 e, milijuna europljana, jedan od četiri je u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. Tehnološka revolucija, sloboda kretanja kapitala, otvoreno tržište potakli su rasti konkurentnostno istovremeno su doveli u utrci prema dnu u e, uvjetima zapošljavanja E, i e, okolišnim standardima. Migratorni tokovi pogodili su posebice najslabije slojeve društva, dovele do ekskluzije i socijalne e, za zanimanosti. A jedini put naprijed je i znači odgovore koje može dati samo demokratska ujedinjena Europa. Samo zajedno možemo zajednički utjecati na probleme s globalnom dimenzijom i pogledati u oči e, ravnopravno e, divovima kao što su Kina, Indija i Sjedinjene države. No rast također e, mora voditi do zapošljavanja i prosperiteta za sve Europljene. To je naš model, model socijalne tržišne ekonomije. Ne smijemo nikoga ostaviti za sobom ako želimo staviti dodatnu vrijednost na našim, našim temnim vrijednostima sloboda i ljudskog dostojanstva. Za rast nam je potrebna europska industrijska politika, investicije, obuka, istraživanje, infrastruktura, inovacije i poštena fer trgovina. Za to postići Europski parlament podupire konkretne mjere za poslovni svijet i radnike. 120 milijardi del Podigli smo na 120 milijardi Europski socijalni fond kako bismo potakli aktivne politike potpore zapošljavanju mladih i tranzicije iz e, obrazovanja na posao. Pozivamo na sredstva od 5,5 milijardi eura u Invest EU e za jačanje profesionalnih e, kapaciteta eh, za digitalno gospodarstvo sa nekoliko milijardi za europske digitalne programe, regionalne programe, ruralni razvoj i velike mreže. No naravno investicije nisu dovoljno nove tehnologije. Treba osigurati da eh, propisi štite građane i da tehnološki divovi ne budu eh, sami odlučivali o, e, o pravima zaposlenike i potrošačima. Drago mi je što su postignut sporazum između institucija o direktivi o autorskim pravima koja nam omogućuje da zaštitimo europsku kreativnost i osigurati da naši muzičari e, i drugi e, dobe odgovarajuću kompenzaciju za svoja autorska prava. Također treba nam i veća kvaliteta trošenja u istraživanju i razvoju kako bi Unija postala jedna od najkonkurentnijih regija na svijetu i zato upravo pozivamo na povećanje od 50% proračuna obzora Europa koji bi sada trebao iznositi po našem mišljenju 120 milijardi usporedbi sa sadašnjih 80 milijardi koji su zacrtani za obzor 2020. Male i srednje tvrtke, e, okosnica su gospodarstva i E, europskog socijalnog tkiva, Europski parlament pozvao je e, troškove usmjerene e, na, za financiranje konkretno za male i srednje tvrtke kao infrastrukturne projekte Digitalna Europa te obrana i svemir. Trebamo zauzdati cijeli potencijal jedinstvenog tržišta što se tiče i usluge, energije, digitalnog gospodarstva ali upotpunjavanje jedinstvenog tržišta znači stvaranje radnih mjesta, poticanje malog i srednjeg gospodarstva, potrošača te dovođenje e, najmanje razvijenih regija na razinu razvijenih. Strategija koju je prošlog tjedna usvojio parlament korak je u tom smjeru. Našem internom tržištu potrebna je e, jamstvo pravde i e, porezne pravde. Ne možemo prihvatiti porezne e, luke ili nulte stope oporezivanja. No, rast i jednakost također e, zahtijevaju dopunjavanje bankovne unije i političke unije. Ne možemo dijeliti istu valutu, naime ako ne krenemo na uspostavljanje homogenijih razina konkurentnosti i socijalne konvergencije. Pozdravljam e, e, investicijsku i stabilizacijsku funkciju i prijedlog Europskog monetarnog fonda za instrumente e, reforme kako bismo mogli brzo djelovati u slučaju krize. Želimo da ovaj fondovi budu uključeni u mehanizme Unije kako bismo osigurali demokratsko ekonomsko upravljanje. Vjerujem da naš parlament i nacionalni parlamenti moraju biti više uključeni u proces odlučivanja, zahvaljujući posebice većoj suradnji među njima, što je i cilj ovog parlamentarnog tjedna. Samo radeći zajedno moći ćemo dati konkretni odgovor na prioritete građana, počevši sa borbom protiv nezaposlenosti mladih, ilegalnih imigracija i samo zajedno radeći možemo podupirati instrumente za sigurnost i obranu te klimatske promjene. Parlament je zamolio šefove države vlada doći i od, iskažu svoje mišljenje o budućnosti Europe. I njihovi prijedlozi zajedno sa našim razmišljanjem e, e, favoriziraju otvorenu i transparentnu raspravu. To je omogućilo aktivno sudjelovanje europskog i nacionalnih parlamenata, čime se jača demokratski proces unutar Europske unije. Europski parlament koji je izravno izabran od strane e, europljana je od velikog značaja za zajamčenje legitimnosti djelovanja Unije. Zadnjih deset godina političke stranke koje prostavljaju integracije Europske, u EU uniju uvećali su, udvostručili svoje glasove. Naime, sve veći broj građana koji izražavaju sumnju prema Europskoj uniji. Regije u kojima ima najmanje nezaposlenosti regije su gdje se najviše glasa protiv Europske unije. Trebamo pojačati suradnju prvenstveno u ekonomskoj politici promovirati razmjenu dobrih praksa. I ne dvojim da će ovaj međuparlamentarni tjedan pomoći jačanju interparlamentarne odgovornosti i ekonomske odgovornosti u Europskoj uniji i zato vam čestitam na vašem radu i želim mnogo uspjeha.